Dakle, prije samog početka želim dati riječ gospodinu Loranu Vinceu, koji je tražio riječ prema pravilu 59. Eh, podstavkom četvrtim glede dakle izvješćivanja o privremenim mjerama, o europskim inicijativama i vremenskim rokovima za prikupljanje, provjeru i ispit, eh, ispit ispitivanja etapa glede izbijanja bolesti COVID-19. Izvolite, gospodin Vinci, imate riječ. Dobro jutro, hvala vam predsjednice. Hvala. Dakle, želim reći da prema pravilu 788 europske inicijative ovaj dosje vraćamo odboru AFKO e, kako bi započele prema pravilu 59. stavku 4. E, međuinstitucijski pregovori. Hvala. Zahtjev zastupnika bit će glasan, e, o njemu će glasati nakon konačnog glasovanja. A sada Glasanje će trajati od 9 eh, do 9.15. Primjenjivat ćemo isti metod glasovanja kao i prethodnih dana. Dakle, svi glasovi bit će poimenični i zastupnici će moći provjeriti svoje glasove rezultate glasovanja tako što će konzultirati dokumente koji će biti objavljeni na našoj plenarnoj eh, mrežnoj stranici. Obrazloženje glasovanja do 400 riječi mogu biti e, dostavljeni u pisanom obliku. Sada proglašavam prvo e, glasovanje otvorenim. Imate do 10 i 15 e, za glasovanje i rezultati glasovanja bit će objavljeni u 13.30. Hvala.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 Dobro jutro želim. Dakle, nastavljamo sa zasjedanjem. Sljedeća točka na dnevnom redu jest izjava komisije o jagni za zemljištem i kršenjem šuma u Amazoniji. Želim obavijestiti zastupnike da u okviru ove rasprave neće biti slobodnog javljanja za riječ, niti postupka plave kartice. Dakle, najprije dajem riječ eh, gospodinu Sinkvičiusu. Uvaženi zastupnici, Amazonija se pošumljava eh, i kao i ona je od ključnog značaja za naš planet. Eh, ona je od ključnog značaja isto tako za domorodačko stanovništvo koje ga naziva domom i ovise o njemu za svoje živote. Izazovi s kojim je suočena Amazonija sada su struki i zahtijevaju regionalnu suradnju između zemalja koje e, su tu. Izazovi koji se tiču okoliša tiču se temeljnih socijalnih i gospodarskih e, faktora i pitanje je široko zastupljenog siromaštva, korupcije ljudskih prava, zloporabe, stabilnosti, odnosno nestabilnosti, sigurnosti. Teritorij domorodačkog stanovništva i lokalnih zajednica u Amazoniji uveliko se preklapaju sa zaštitom bioraznolikosti i domorodačko stanovništvo i lokalne zajednice trebaju biti dio rješenja. Dakle, borba protiv deforestacije su od ključnog značaja u Amazoniji, ne samo zbog zaštite klimatskih od klimatskih promjena, nego kako bi se ostvarilo i održivi razvoj i iskorjenjivanje siromaštva. Dakle, ambiciozni europski zeleni plan u okviru nove strategije za 2030. Eh, jasno stavlja do znanja da je Europska unija jasno namjerava borce protiv eh, deforestacije i želimo koristiti diplomaciju, trgovinsku diplomaciju i sve trgovinske instrumente koji su nam raspolagani. Na globalnoj razini Europska unija će eh, se zalagati za jak rad kako bismo se e, kako bi se zajamčilo da e, sva bioraznolikost e, bude zaštićena globalni okvir na kojem se radi treba očuvati, omogućiti da se očuvaju primarne šume, odnosno prašume i u našoj strategiji za zaštitu bioraznolikosti. Nastavit ćemo podržavati akcije protiv deforestacije, a u okviru provedbe Pariškog sporazuma nastavit ćemo sa ambicijom e, zaštite šuma i nastavit ćemo podržavati međunarodnu inicijativu o smanjenju emisija za, u okviru borbe protiv deforestacije i e, uništavanja šuma. Što se tiče europskih politika, komisija radi na e, borbi protiv deforestacije u okviru komunikacije za unapređenje europskog djelovanja za zaštitu i uspostavu e, svjetskih šuma koja je usvojena u srpnju 2020. U okviru tog rada e, i prošlogodišnje komunikacije komisija će 2021. predstaviti zakonodavni prijedlog i druge mjere kako bi se izbjeglo i minimiziralo e, korištenje proizvoda koji, se, koji proističu iz deforestacije na europskom tržištu i trenutno radimo ocjenu učinka. Instrumenti mogu e, uključiti dobrovoljno sudjelovanje industrije, obvezno označavanje, e, dubinsku provjeru, pristup e, sličan onome koji iskoristi protiv protuzakonitog, odnosno ilegalnog ribolova. I doprinos Europskog parlamenta jako je dobro došao. Mi se veselimo nacrtu izvješća gospodina Burharta koji je izvješće na vlastnu inicijativu koje će jednom kada se usvoji dobro evaluirati. Kako bismo zborili protiv deforestacije također moramo, moramo više surađivati s privatnim sektorom, osobito unutar Europske unije kako bismo imali jače preuzete obveze e, o održivom e, praćenju proizvoda. Što se tiče strategije o bioraznolikosti, komisija će također iznijeti novu inicijativu 2021. o održivom e, korporativnom upravljanju tu ćemo se baviti temama ljudskih prava, e, dubinskoj analizi unutar e, raznih sektora. Druge mjere komisije podrazumijevaju stvaranje e, višestruke dioničke platforme koja će početi u listopadu u listopadu gdje će se koristiti trgovinski podaci kako bi se olakšale e, prikupljanje informacija o globalnoj deforestaciji. Europska unija namjerava raditi u partnerstvu i podržavati napore partnerskih država u Amazoniji kako bi se borilo protiv deforestacije. Ljudska prava pa i prava e, lokalnih zajednica i domorodaca u Amazoniji su od ključnog značaja e, i u odnosima između Europske unije i trećih e, zemalja iz, e, među kojima i zemlje amazonskog bazena. To je nešto se tiče našeg političkog dijaloga i suradnje. Mi ne radimo samo sa centralnim vladama, već s brojnim dionicima, pa i sa lokalnim, mjesnim, pravosudnim, građanskim razinama i progresivnim udrugama. Taj dijalog je od ključnog značaja. Slobodno trgovinski sporazumi sa zemljama u regiji dodatni su način da se promovira suradnja nam o međunarodnim e, obvezama glede zaštite klime i okoliša posebu u kontekstu trgovinskih odnosa i održivog razvoja. Europska unija bavi se ključnim problema deforestacije kroz e, našu podršku u razvoju. Mi trenutno imamo 166 milijuna eura koji su e, u brojnim e, projektima. Dakle, borba protiv deforestacije znači zaštiti područje i dobro upravljanje. To ide ruk pod ruku sa poboljšanjem e, uvjeta života lokalnog stanovništva i poštivanjem prava domorodačkog stanovništva. Desintegrirani pristup je u središtu tu e, naše politike. Komisija podržava provedbu e, Međunarodne e, organizacije rada broj 169 i provedbu dobrovoljnih smjernica jednih naroda glede korištenja zemlje. Na kraju naš instrument za ljudska prava bio su iskorišteni za zaštu prava domoroškog stanovništva, no nažalost prečesto je bilo problema u području Amazonije. Nadam se da ću moći s vama dobro surađivati po ovom pitanju. Hvala. Hvala vama, povjereniče. Prvi govornik e, u ime Europske pučke stranke, gospođa Meginis, izvolite, imate riječ. Hvala predsjednice, hvala vama povjereniče na preuzetim obvezama za budućnost. Naravno, vodili smo ovu raspravu i ranije prošlog ljeta Gledali smo kako Amazonija gori i usprkos našim riječima i brigama ništa nije promijenilo i zato smo tu opet danas i govorimo o javnim zemljištem i, i krčenju šuma u Amazoniji. Dakle, ne možemo zatvarati oči. Mi smo i dalje jako zabrinuti glede e, deforestacije u komercijalne svrhe i zabrinuti smo time što se u Brazilu e, krčenje šuma hoće, hoće uzakoniti i time bi se još pogoršala situacija. Mislim da moramo sagledati obime toga svega. Govori se o 60 milijuna hektara Radimo u ovom domu na novim klimatskim pravilima i klimatskoj neutralnosti do 2050. Mi smo ambiciozni, želimo otvoriti taj put, probijati put, ali ne možemo sami to raditi. E, za 7% je su smanjene emisije uh, ugljičnog dioksida zbog e, krize izbijanja bolesti COVID-19, a u Brazilu je došlo do porasta od 10% zbog e, krčenja šuma. Ratifikacija EU-Mercosur trgovinskog sporazuma je i dalje na dnevnom redu, a mi, se, mi smo zabrinuti zbog otvaranja europskog tržišta dodatnoj uvozu govedine i šumarskih proizvoda, usprkos tome što se reklo da će se vršiti pritisak na Brazil da zadovolji Uh, određene preduvjete. No, ne smijemo samo bacati kamen, uh, mi smo i dio mi smo dio i rješenja, naše tržište treba, ima potrebu za dodatnim proteinima, uh, za životinsku prehranu, a ono dijelom dolazi iz Brazila. No, evo, zadnji komentar je sljedeći. Nadam se da će europska strategija od štale do stola biti takve da će izbliza gledati na opskrbni lanac i apsolutnu kontradikciju između poljoprivredne, klimatske i trgovinske politike. Dakle, to moramo sagledati sada, povjereniče. Hvala. Hvala gospođa Van Brent e, u ime socijalista. Hvala predsjednice, hvala vama povjereniče. Dakle, hvala vam na vašem... E, u uvodnom govoru i moram reći da ne nemam sumnje da ćete se baviti klimatskim promjenama i deforestacijom, ali ako želimo e, ostvariti te ciljeve, onda moramo znati, moram nam biti jasno da je Amazonija od ključnog značaja. To je najveći e, ugljični slivnik na planetu, a dramatična je situacija, dakle stvari se mijenjaju i ako ne budemo poduzeli ništa od 2030. Amazonija bi mogla biti e, neto e, proizvođač ugljika, dakle možete e, možete li zamisliti što to znači. Evo, prošle godine kao što je rečeno, govorili smo o vatrama u Amazoniji. Dopustite da vam kažem da od tada situacija je svakog mjeseca sve gora i gora a sezona požara nije ni počela. Kao što je ranije rečeno, 80% deforestacije tiče se poljoprivrede i potrošnje ovdje u Europi. Dakle, imamo odgovornost svoju. Dragi kolege, mi imamo jako važan zadatak. Bolsonarova vlada koristi krizu bolesti COVID-19 kako bi provukla dodatnu deregulativu e, politike okoliša. I znamo da vlada blokira 30% e, sredstava za borbu protiv požara. I znamo da Bolsonarova administracija je Eh, otpustila eh, šefa Brazilske svemirske agencije koji prikupljaju podatke satelitima i sada eh, jagma zemljišta je takva da je to neprihvatljivo. Prije točno godinu dana Europska komisija potpisala je sporazum sa zemljama Merkosura o slobodnoj trgovini Isto tako e, uključujući takozvane e, obvezujuće e, obvezujuća poglavlja i komisija nam je uvijek govorila da je to naša zaštita za i zašta za jamstvo za zaštitu Amazonije. Pa možemo ovih godinu dana evo nakon potpisivanja tog dokumenta povjerovati u takvo što jer je situacija sve gora i gora. Dakle ovaj parlament treba tražiti prave zaštitne mjere E, za sprečavanje deforestacije e, Amazonije. To će biti od ključnog značaja u raspravi o slobodnom trgovinskom sporazumu. Dopustite da jasno stvari kažem, dragi kolege. Ne može biti slobodne trgovine bez dobre, e, dobrih mjera zaštite klime. Ako svijet želi trgovati s nama, onda mora biti naš partner i u klimatskom zaštiti klime. I to je za nas, socijaliste demokrate, od ključnog značaja za rasprave u budućnosti i budućim politikama dopustite da budem savršeno jasna po tom pitanju. Hvala. Hvala vama. Sljedeći govornik eh, je gospodin Kanjas eh, u ime kluba zastupnika Rinju. Hvala predsjednice, povjereniče. Amazon je izložen prijetnji jagma zemljišta i deforestacija, dakle krčenje šuma. Eh, takvi su dakle ogrom, ogromno su opterećenje. No koja je najbolja strategija da se tome stane u kraj? Jer to predstavlja veliku prijetnju za klimu, prijetnju za razvoj tih zemalja i prijetnju za prava građana tih zemalja. Mi imamo određeni neokolonijalni paternalistički odnos barem se tako čini, ili možemo možda postupati drugačije i, imati odnos e, više protkan međusobnim poštovanjem. Dakle, dame i gospodo, naš rad na zaštiti ime može imati stvarni utjecaj i za to nam je potrebno da imamo partnere. To trebamo raditi temeljem e, obvezujućih sporazuma. Dakle, moramo spostarati da zemlje u toj regiji razumiju da idu krivom u krivom smjeru. Neke zemlje u području Amazonije potpisale su pariški klimatski sporazum ili sporazum Mercosur EU. Dakle, postoje čitav niz inicijativa koje su trebale stati tome e, krčen šuma u kraju. Moramo podržati i civilno društvo i domorodačko stanovništvo i borce za zaštitu okoliša. Jer kada govorimo o svim tim zemljama, tu se ne radi samo o vladama. Moramo imati na umu i to da e, je taj problem istrajan, nastavlja i moramo se boriti protiv onoga što se sada događa. Dakle, moramo djelovati posredstvom sporazuma, e, trgovinskih sporazuma i ovdje mislim konkretno na sporazum e, između Europske unije i Mercosura. Dakle, imate čitav e, zaseban, e, zasebno poglavlje o državom razvoju i zaštiti okoliša, a da ne kažemo da pariški sporazum treba biti obvezujući. Dakle, to nije demagogija, neće demagogija i ideologija gasti požare koji tamo izbijaju moramo ili stvarno djelovati ili se ništa neće promijeniti. Dakle, moramo imati poštovanje, suradnju i nove sporazume. Hvala. Hvala vama. Sada gospođa Benje u ime kluba zastupnika IDE. Izvolite imate riječ. Hvala predsjednice. Da, krčenje šuma u Amazoniji dalje obara sve rekorde i opravdana je briga i u ovim redovima. Tropske šume su najugroženije deforestacijom. Dok vaša komisija raspravlja o tome, mi u Europi vidimo da se smanjuje e, broj zema, poljoprivrednih zemalja. One su u Francuskoj samo 54%, e, a i ko, ko je odgovoran za to? Vi i vaš poljoprivredni model. Dakle, ako treba kritizirati situaciju u Brazilu, to vas istovremeno ne smije spriječiti, e, dakle ne može, vi ste i dalje odgovorni za ono što se radi u Europi, dakle kako možemo osuditi e, strance kada se u Europi e, to radi isto. Dakle, Europska unija ima izravan utjecaj zbog proizvoda koji se uvoze, koji su od kakaoca, palminog ulja i tako dalje. Dakle, zašto dolazi do krčenja šuma? Pa evo, soja je jedan od ključnih e, uzročnika e, krčenja šuma. Od između 70 i 90% proizvodnje soje na svijetu koristi se za uzgoj stoke. E, da, onda to otkupljuje poljoprivredno prehrambena industrija i velika, velika distribucija. I to su izazvali vaši sporazumi. Evo, zadnji je sramotni EU Mercosur. Kako se možemo sada brinuti zbog toga što se dešava u, Brazilu, a, a istovremeno taj sporazum je tako nešto izazvao i Podsjećam, Europska unija želi uvoziti iz Južne Amerike više od 300 tisuća tona e, mesa e, uz jako povoljne povlaštene carinske stope. Dakle, vi ste htjeli, ne htjeli, jedan, jedna od karika u lancu krčenja šuma. Dakle, kako se možete praviti da vam je stalo do toga svega kad, velik, kad veliki broj vas e, servilno potpisuje slobodno trgovinske sporazume koji izazivaju krčenje šuma. Dakle, izađimo iz svih tih sporazuma o slobodnoj trgovini koje je Europska unija ratificirala i zaštitimo model okrenut prema lokalnom. prestanimo uvoziti E, s, proizvode s drugog kraja svijeta e, zato što su jeftini umjesto onoga što je proizvedeno e, odmah tu pored nas. Dakle, vratimo se etičnom pristupu. Hvala. Hvala, a sada dajem riječ gospođi Kavacini. Hvala lijepa. Najprije dopuste mi da izrazim solidarnost sa narodima Amazonije, naročito onima koji e, imaju COVID-19 i e, suosjećam s njihovim obiteljima i prijateljima. Treba tražiti dakle zaštitu okolišta, a istovremeno kako se to može tražiti kada ljudi pate zbog COVID-19. Tako je rekao brazilski ministar. Ova situacija je izravna posljedica onoga što je odlučila vlada i e, Takvo postupanja kao da nisu dovoljna. E, još je Bolsonaro donio zakon kojim bi se legalizirao e, jagma sa zemljištem i koji bi se uskoro mogao u brazilskom parlamentu e, izglasati. Pozivam brazilski kongres da se tome usprotivi i da ne izglasa taj zakon. Ali mi u Europskoj uniji imamo ulogu koju možemo odigrati jer ako taj zakon prođe, eto, e, trebalo bi e, da naše e, opskrba ne uzima više te proizvode. U Njemačkoj je 350 tisuća ljudi pozvalo u peticiji samo posluge da tako postupe. Ja ne vidim kako bismo mogli postići sporazum s Mercosurom. Hvala lijepa, a sada riječ ima Andrej e, Žambaski iz ECR-a. Ne, nema, prijevoda s bugarskog. Kako je napomnili,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 Eno, dve, tri, proba, četiri, pet, šest, proba, pet, šest. Ok, good. Evo, probam sada, izgleda radi. Hvala lijepa, dakle počet ću iz početka. Evo, još jednom, poštovani kolege, do ove rasprave, e, zapravo o ovoj raspravi govorimo u krivo vrijeme naš e, kontinent je u jako lošoj situaciji i mnogi e, vandali su na ulicama koji pljačkaju e, pljačkaju dućane, a Europski parlament sada govori o rijeci Amazoni. Pa rijeka Amazona ne teče niti jednom europskom državom. Naši porezni obveznici ne plaćaju, ne izdvajaju za Amazonu. Ovo je beskorisna rasprava. Bolje da sad ništa drugo ni ne spominjem jer će se možda tako što pojaviti na dnevnom redu sljedeće plenarne. E, govorimo dakle o čistim zraku, a kamioni prolaze po svuda Europom. Moramo naravno govoriti o čistom zraku, e, međutim potrebno je da velike stranke rade na tome. A sada oni pokušavaju druge kontinentima davati lekciju o tome kako da održavaju zrak čistim. Ako ne uspijete kod sebe imati čisti zrak, morate šutjeti o Amazoniji. Čuli smo puno toga o Amazoniji, o paternalizmu, o kolonijalizmu, o privilegijama bijelaca, da se moramo ispričati zbog ovih povijesnih grešaka. Ako se nastavi e, sa ovakvim politikama i mislite li da ćete postupajući tako dobiti glasove, griješite. Ako opravdavate takve barbarske akte, onda nećete e, uspjeti jer sve revolucije počinju na isti način. E, pljačkama, sjećate se, e, Srp i Čekić prvo pljačkaju, onda vam oduzmu vašu imovinu, Pogledajte kako je to bilo u Rusiji, pogledajte povijest moje zemlje. Ne, na ovaj način nećete dobiti više glasova, samo će sviti više barbar. Svako se želite ispričati, ispričajte se. A, ali nemojte trošiti naše vrijeme, ne očekujte da se mi ispričamo zbog nešto za što nismo krivi. Bugari neće pasti na koljena, nikada nismo bili poniženi kada barbari zakucaju na naša vrata, mi nećemo pokleknuti. Mi Bugari čvrsto stojimo na vlastitim nogama i borimo se za našu domovinu i za našu državu kao i za naše obitelji. Prema tome, želim vam puno sreće u zaštiti amazonske šume. Ovo je rasprava epskih razmjena koja se odnosi na cijelu ili planet. A sljedeći puta ako želite govoriti o vjetrenjačama i sličnim stvarima, doći ću i govoriti o tome. Želim vam dobro zdravlje. Hvala, a sada riječ ima Anja Hazekamp iz kluba zastupnika GUE. Izvolite. Hvala lijepa. Prije još e, malo vremena e, cijeli svijet skandalizirao se zbog situacije u Amazoni i požara koje su tamo. Međutim, situacija je tamo i dalje loša. Amazonska prašuma nužna je za biološku raznolikost i za floru i faunu koja živi u tom području. Međutim, uz pomoć Europske unije šume se krče u Amazoniji i ona nestaje vrlo brzo, a to sve je i na uštrb stanovnika Amazonije. Zašto do toga dolazi? Jer želimo jeftino meso. E, treba nam hrana za životinje. Svake godine milijun petsto tisuća tona soje dolazi iz Brazila kao i velike količine govedine. I tako će se i nastaviti. Ako želimo sačuvati Amazoniju i ako želimo sačuvati biološku raznolikost, moramo promijeniti način rada. Povjereniče, nećete uspjeti očuvati biološku raznolikost ako ne promijenite trgovinsku i poljoprivrednu politiku. E, jeste li spremni e, također u tom smislu e, ne podržati sporazum sa Merkosurom koji uzrokuje e, i podržava ovu situaciju. E, trebalo bi jesti manje mesa, to je dobro i za Amazoniju i za dobrobit životinja. Kad već govorimo o dobrobiti životinja, naš parlament ima pred sobom puno posla. Tražim da se prihvati uspostavljanje istraživačkog odbora kako bismo vidjeli u kojim se uvjetima prevoze životinje. Hvala lijepa. A sada u ime <clears throat> ne zastupnika Eleonora Evi. Hvala lijepa. Nevladina organizacija proučila je situaciju u kojoj je vidjela kakva veza ima između Amazonije i životinje koje idu e, u klaonice. U svakom slučaju E, tamo se vidi e, kolika je velika količina šuma raskrčena upravo u tom svrhu. Jedno drugo izvješće kaže e, kako Europska unija je odgovorna za 10% krčenja šuma u svijetu. Prema tome, evropljeni su odgovorni za rušenje biološke raznovrsnosti i staništa u svijetu proizvodi koji su na europskim tržištima e, traže se da ne pridonose rušenju biološke raznolikosti, međutim istovremeno sporazum Mercosur je onaj koji pridonosi e, e, razrušavanju biološke raznolikosti i isto tako kršenju ljudskih prava i Europska komisija mora se pridržavati pravila i kada se govori o sporazumima e, trgovinske prirode. Hvala, a sada riječ ima Adam Jarubas iz Europske e, pučke stranke. Dragi kolege, kršenje šuma u e, Amazoni je nešto o čemu često govorimo na našem dnevnom redu. Govorili smo o tome u rujnu kada smo govorili o spričavanju šumskih požara u tim prašumama za koje se kaže da su pluća svijeta. Istovremeno e, želimo potpisati trgovinski sporazum s Mercosurom i nadamo se da ćemo na diplomatski način izvršiti pritisak da se te države pridržavaju Pariškog sporazuma. Povjereniče, imate pravo da je vrlo važno zaustaviti krčenje šuma i da je to vrlo važno i za Europski zeleni plan i za strategiju biološke raznovrsnosti. Ali morate znati da Europa mora ostati konkurentna. E, moramo tražiti od naših partnera e, da rade na ostvarivanju klimatskih ciljeva. Trgovanski pregovori su jedno, ali mehanizam za prilagodbu vezan za ugljični dioksid mogao bi biti i jedan drugi način za ostvarivanje tih ciljeva. Moramo raditi i na dobrobiti životinja i na e, zdravstvenoj ispravnosti hrane. To je vrlo važno jer i poljski i francuski poljoprivrednici moraju se toga pridržavati. Dakle, jesam za trgovinske sporazume, ali nisam za nepravidne e, stvari u e, poljoprivredi i ne želimo necertificiranu kvalitetu. Hvala lijepa. Sad sljedeći govornik. E, hvala lijepa. Dragi kolege, na e, sjeveru Amazonije živi narod Tuma i Tata. E, njihovo plemensko područje je zaštićeno teoretski, međutim u praksi sve više se tamo krče šume i sjeće dakle drveće. To je uzrakovalo jako puno problema u Amazoniji. E, Bolsenarova vlada slabi utjecaj nevladinih organizacija i e, otvara put i još i lošijoj situaciji koja bi se mogla dogoditi u budućnosti. Međutim, ovo nije problem koji postoji samo u Brazilu i Europa je za odgovorna za ovaj problem jer 10% rušenja šuma je zbog naše potrošnje, zbog e, gume, zbog e, mesa ili pak soje. Mnogi žele i traže održiviji način proizvodnje u Europe. Međutim, u Brazilu dolazi do ostvarivanja dobiti i iskorištava se e, ova situacija. E, pozivam da one tvrtke koje uvoze takve proizvode u Europu e, počnu puno više pozornosti posvećivati porijeklu takvih proizvoda. A naše tvrtke ne bi smjele pridonijeti rušenju e, prašuma, e, biološke raznolikosti i kršenju ljudskih prava. To bi bilo i na dobrobit plemena i tuna i tata jer e, ilegalni proizvodi iz područja u kojem oni žive ne bi smjeli dolaziti u Europu. A to se zemljište ne bi smjelo koristiti za izvoz poljoprivrednih proizvoda. Potrebna je pravna izvjesnost za njih kako bi se zaštitio njihovo zaštićeno područje. Iz tog razloga e, moramo moći omogućiti sudovima da e, proizvođači e, paze na te zakonske odredbe jer bez zakona e, sve ovo neće e, se moći ostvariti. Ali u konačnici mi kao potrošači e, možemo učiniti nešto kako bismo zaštitili ljudska prava tih ljudi. Hvala. Sada riječ ima Nikola Stefanuta iz kluba Renew kakva je e, razlika između dobrih i loših čelnika kada se prolazi kroz krizu. Razlika je u prioritetima. Da li se gleda na dugoročne e, interese e, ili pak na kratkoročne interese. Mnogi vjeruju u teoriju zavjere i impulsivno donose odluke. Takav je Bolsonaro. A istovremeno Brazilci se pitaju kakva će im biti budućnost. Toliko ljudi, tisuće ljudi dnevno umire od COVID-19. Istovremeno Bolsonaro misli na interese poslovnih ljudi, malog broja poslovnih ljudi, a ne misli uopće na zdravlje svog naroda, e, niti naroda u Amazoniji i e, na amazonsku prašumu. Još nije niti počela ovogodišnja sezona požara. Vidjet ćemo tek kako će naš planet gorjeti. Brazil e, pravi puno koraka unatrag i to vrlo brzo kad je u pitanju okoliš, a e, isto tako e, dijeli zemljište koje pripada e, domorodačkim narodima. Sve što je krčeno u Amazoniji prošle godine bilo je ilegalno. U ove dvije minute koje danas su mi bile dodijeljene za govor, nestalo je 6000 hektara u Amazoniji, a 54 u cijelom svijetu. Slažem se s izvjestiteljicom da moramo pomesti i pred našim vratima, jer mi smo dio problema. Do ovoga ne dolazi samo u Amazoni, imamo eh, i malih prašuma i u Europi. Moramo djelovati sada prije nego što bude prekasno. Eh, hvala. sada riječ ima gospodin Kampman nosi u ime kluba IDE. Hvala lijepa. Ja ću se baš kao i svi vi vratiti u moj grad i onda ću se sutra sastati s poduzetnicima, sa radnicima i oni će me pitati e, Marko, o čemu ste govorili jučer u Briselu? Jeste li govorili o tome kako da pomognete našim poduzećima, kako da izađemo iz ove grozne krize? A ne, ja ću im reći, jučer smo cijelo jutro posvetili Amazoniji. A jeste li govorili o um, jagmi, um, zemljište, jeste li govorili o e, lijekovima ili o Bolsenaru. E, smo govorili. Ne, mi u ovom parlamentu se jako protivimo konzervativnim čelnicima. Govorili smo tako protiv e, Trumpa, a isto tako govorilo se o situaciji u Poljskoj i u Mađarskoj. E, danas se ovdje pozivalo na Bolsenara kao da su problemi u Amazoniji nastali otkako je njegova vlada na vlasti. Ne, e, ta vlada se tako i svi mi mora boriti s mnogim problemima koji je izazvao koronavirus. Ali što je s tim kolonijalizmom? Ne, mi koji evropljani e, pravimo sporazume s Vjetnamom koji ima puno niže standarde od država Južne Amerike. E, moram reći da moja e, stranka je i moj klub zastupnika su i jako protivni sporazumu s Mercosurom koji onako e, neće proći u Južnoj Americi. Ali povjerenik Hogan nam govori da će oni nastaviti raditi na tom sporazumu kao da nema nikakvih problema. I jesmo li mi ovdje licemjerni? Ja sam e, ovdje u oporbi i e, moram e, se igrati one zle strane, ali u svakom slučaju naši građani traže nešto drugo od nas. Hvala. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospođi Brikmone u ime zelenih. Bolsonaro e, sve više i više se udaljuje od klimatskih ciljeva, ima velik broj zakona koji dovode u pitanje autohtono stanovništvo i amazonsku prašinu. situacija je toliko problematična da velike distributeri u Velikoj Britaniji razmišljaju o tome da borkotiraju brazilske proizvode i mnogi drugi se protive e, potpisivanju tog sporazuma, ali glavna uprava trade E, i dalje želi potpisati taj sporazum. Iako vi povjereniče govorite o tome da su zeleni prioriteti vaši prioriteti, ja to nigdje konkretno ne vidim. Komisija e, treba tražiti da se taj brazilski prijedlog zakona povuče. Također treba tražiti da poduzeća moraju poštovati društvo i okoliš. I isto tako e, mora vidjeti da, e, uvidjeti da Mercosur sporazum ne udovoljava tim načelima. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik, gospodin Lundgren iz e, ECR-a. Hvala lijepo što ste mi dali riječ. U svibnju trideset 739 hektara kišnih šuma je nestalo. A to je jednaka površina kao dva futbalska stadiona svake minute. To se vidi zahvaljujući su, satelitskim sustavima došlo je do porasta u krčanju šuma, čime se onda oslobađa zemljište za poljoprivredu. Dakle, to se događa vrlo brzo. Šume nestaju. U, prva četiri mjeseca ove godine došlo je do 55% više krčenja šuma u odnosu na prethodnu godinu. uništeno je 1202 e, e, kvadratna kilometra šuma. E, to je najveća površina koja je krčena u ovom periodu godine od kada je počelo to mjerenje 2015. godine. Razlog zašto se to događa je što ljudi hoće više poljoprivrednog zemljišta, hoće da se onda dobije više palminog ulja koje mi koristimo ovdje u Europi. Dakle, mi doprinosimo tom krčenju šuma. Mi govorimo o boljim gorivima, okolišno boljim gorivima za naše automobile, što znači da će nam trebati još više palminog ulja i što znači da će trebati još više poljoprivrednog zemljišta u Amazoniji, dakle trebaju nam e, ekološka goriva za avione i to će zahtijevati još više palminog ulja. I to je zbog toga što odluke koje se donose donose se, ljudi ih e, ne shvaćaju. Mi smo vrlo ponosni što imamo ekološki javni prijevoz u Švedskoj. On uopće nije ekološki, on u stvari pridonosi krčenju šuma u Amazoniji. Dakle, dok smo mi u Švedskoj ponosni na naš e, ekološki javni prijevoz. U Amazoniji se sjeku šume i domorodačko stanovništvo je u velikim problemima. Dakle, trebamo revidirati cijelu strategiju EU-a zato što je ona katastrofalna. Činjenica što nama treba sve više palminog ulja za biogoriva dovešće do uništenja Amazonije. A Amazonija, to su pluća našeg planeta i ne možemo tome pridonositi na ovaj način. Hvala. Mariza Matijas iz Guja. Hvala. Ono što vidimo u Amazoniji, nažalost, je tragedija E, koja je loša i za okoliš i za e, autohtone zajednice koje su jednostavno desetkovane, a već bile i prije, a sada ih se u potpunosti napušta za vrijeme COVID pandemije. Brazilski predsjednik Bolsonaro promiče kriminalne djelatnosti mi ovdje govorimo o državi čiji predsjednik je protiv svog naroda, protiv domorodačkih naroda i zaštite Amazonije. on e, je deklarativno za zaštitu Amazonije, ali isto to vremeno se zalaže i za sporazum Mercosur. Trebate paziti kada budemo e, taj e, sporazum potpisivali, moramo tražiti jako puno toga. Već dugo se pregovara o tome, a taj pritisak ništa ne postiže u e, Brazilu. Što se ide dalje s pregovorima o tom sporazumu, samo se Amazonija sve više uništava. Htjela bih da Europska unija poštuje i sluša prava domoročkog stanovnika u Brazilu koji traži da se zaštite ta pluća svijeta. Hvala. Hvala gospodine povjereniče, kolege. Slike uništenja džungli u Amazoni nas progone ovdje u Europskoj uniji. Ne vidimo ih tu na ekranu, ali uništavanje se događa i vlada u Brazilu to postiče zakonom, postiče jagmu za zemljište kako bi se uzgajala soja, i e, goveda i kako bi se proizvodila guma. Svi ti proizvodi se proizvode u velikim količinama, a to znači da postoji tržište za to. Mi kao Europska unija imamo jedinstveno tržište i trebamo iskoristiti našu snagu da otvorimo put za rješenje Bitno je u praksi kontrolirati uvjete koje imamo u našim sporazumima sa zemljama Merkosura i treba nam sporazum sa zemljama Merkosura, ali treba nam i provedba pravila iz Pariškog sporazuma. Nikad